Kao prvo predajem riječ gospodinu izvjestitelju Helmutu Šolcu na četiri minute. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, naša današnja rasprava ima jednu ne tako važnu prethodnu priču, povijest. Europski pamet i Europsko vijeće su u prošlosti donijele dvije važne odluke koje su nas dovele do današnje situacije i zbog toga moramo brzo odlučiti o ovakvom prijedlogu. Kao prvo, većina parlamenta je odlučila da zemlja poput Ekvadora, koja je samostalna gospodarska i socijalna politika, dovodi do značajnog smanjenja siromaštva. Imali smo prosječni e, dohodak od 4000 dolara po godini i zbog toga je ta zemlja bila isključena iz e, sustava trgovanskih povlastica od 1. E, siječnja 2015. će takav slučaj biti u Ekvadoru. Kao drugo, vijeće i slična većina u Europskom parlamentu su glasovali za sporazum koji je, dove, između Europske unije i Kolumbije i Perua koji nije dovodio u pitanje vlastiti e, razvoj Ekvadora i zbog toga smo imali i prijedlog o suradnji i razvoju. Umjesto da sada radimo na istim ciljima sa istim državama, Europska komisija je doduše samo pustila mogućnost pristupu tom sporazumu i nažalost je ta strategija propala. Imamo posebice veliku situaciju vezanu s konkurentnost, tržišno natjecanje, ali i promjenu okvirnih uvjeta za jednu od najvažnijih izvoznih dobara Ekvadora su doveli do toga da vlada i predsjednik vlade da su se složili sa sporazumom zajedno sa Kolumbijom i Perom. No to javnost ne podržava i mogao bi dovesti Ekvador u težu situaciju. Želimo li to? Sa ovim prijedlogom imamo sada prijelazne mjere kako bismo imali trgovanske povlastice koje bi Ekvador mogao zadržati sve dok ne e, stupi na snagu e, takav sporazum. U ime Ekvadora ja ne želim stati na put ovakvom prijelaznom načinu postupanja. No ja, gospođo Prvenice, Znam da ste pri formaciji uredbe da niste uzeli u obzir situaciju u Ekvadoru sad u vašoj novoj nadležnosti. Stvorili ste si mogućnost da u svakom slučaju možete povučite prijelazne mjere ako Ekvador donese nekakve odluke koje bi mogle ići na uštrb europskoj trgovini. Moji amandmani s kojim sam htio ukloniti takav novi mogući sukob između e, liberalnih snaga i e, socijalnih snaga u toj zemlji, nažalost nije našao na odaziv. Nismo ostvarili mogućnost da imamo pravo ulaganja veta e, kada Europska komisija odluči povući takve prijelazne mjere. I to unatoč tome što smo imali odluku prav, naše pravne službe koja se zalagala za uvođenje delegiranih akata. Ja isto tako smatram da je to bila greška i nadam se da iz toga neće nastati e, slučaj e, presedana. Dragi kolege i kolegice, ipak na kraju apeliram na vas da podržite ovu odluku kako bi uključili i zadržali tu uključenost Ekvadora u međunarodnu trgovinu. Hvala vam. Hvala vam gospodine Šolc. Mikrofon sada radi. Sada ponovno predajem riječ e, gospođi povjerenici Masum, Izvolite. Uh, Dame i gospodo, ovo je važan trenutak za odnos između Europske unije i Ekvadora. Samo nekoliko godina nakon što su 2009. godine izašli iz e, pregovora, Ekodor je do sada napravio jedan važan e, izbor u smislu globalne ekonomije. Prošlog petka sam se susrela sa ekodorskim ministrom trgovine i protokol za pristupanje e, u vezi sa protokolom o pristupanju u Ekvadoru. Ekvadorom. E, za Ekvadorovo znači razvoj e, društva i ekonomskog razvoja, promicat će diversifikaciju trgovine i gospodarstva. Moramo podržati e, takav izbor i u tom kontekstu trebamo gledati na ovu uredbu kao na dodatak ovom ugovoru. nismo htjeli da bude bilo kakvih prekida povlastica koje e, Ekvador danas ima. Ja pozdravljam brzo usvajanje od strane parlamenta i izvjestitelja kako, bismo, kako bi se spriječio negativan učinak na izvoz Ekvadora. Kao što vi znate, Ekvador će ove godine napustiti GSP plus e, povlastice. Uredba o kojoj danas govorimo premostit će taj e, jaz i to će osigurati jednu sigurnost, predvidljivost proizvođačima u Europskoj uniji, ali još važnije u Ekvadoru. Ako se ako da nismo premostili taj, taj jaz, e, Ekvador bi bio suočen sa povećanjem, a zatim smanjenjem ta, e, carina. To bi značilo gubitak udjela na tržištu što bi bilo vrlo teško kasnije nadoknaditi. Govorimo o većim carinama čak za 20% za proizvode kao što su tuna, e, škampi i više od, više od 50% za sve što Ekvador izvodi u sukladno GSP Znam da mnogi od vas e, smatraju da je provedba ove uredbe vrlo važna, pogotovo s obzirom na učinkovitu pri provedbu um, okolišnih e, konvencija i međunarodnih sporazuma kao i procedura koji se koriste u slučaju suspenzija ovih, e, ovih povlastica. Meni je to također važno i to sam spomenula i ministru prošli tjedan. Dakle, budite sigurni da ćemo pratiti situaciju i da ćemo i dalje informirati parlament o provedbi ovih uredbe, odredbi. E, na vaš zahtjev spremni smo vas uvijek obavijestiti i e, osigurati transparentnost kao i korištenje dobrih praksi koje se razvijaju, odnosno su razvijene u sklopu GSP-a. Hvala lijepa. Thank you, Commissioner. Now the first speaker for the... Hvala lijepa. A sada će prvo govoriti gospodin Santiago i Aisela u ime Pučana. Hvala lijepa. U prošlo, prošloga srpnja pregovori za ugovor o slobodnoj trgovini između Ekvadora i Europske unije uspješno su zaključeni. Mi smo u EPP uvjereni da će ovo biti veliki uspjeh za obje strane. Treba će dvije, tri godine prije nego što nastupi ono na snagu. Od sljedećeg siječnja Ekvador više neće moći koristiti sustav povlastica GSP+. I to bi moglo ozbiljno naškoditi svim gospodarskim subjektima na obje strane. Nacrt uredbe je zamišljen kao jedna prijelazna mjera kojom bi se trebale nadvladati takve moguće, takve moguće probleme, stoga smo glasovali e, za prijedlog bez predlaganja bilo kakvih amandmana kako ne bismo dodatno produljili pregovore. Produljenje ove uredbe bi značilo da bi i uvoznici i izvoznici mogli normalno nastaviti funkcionirati, a da ne moraju E, trpjeti ogromno povećanje carina što bi moglo nanijeti nepopravljivu štetu i ekvadorskim i europskim tvrtkama koje imaju podružnice u Ekvadoru. Važno je da sutra usvojimo ovu uredbu. Htio bih zahvaliti izvjestitelju Šulcu koji je sjajno obavio svoj posao. I ne bih htio e, zaboraviti doželjeti, e, zaželjeti dobrodošlicu Ekvadoru u međunarodne sporazume o slobodnoj trgovini. Hvala lijepa. Sada gospodin David Martin za SED. Hvala lijepa i ja bih čestitao gospodinu Šulcu na njegovom radu. Mi smo podržali ove njegove amandmane na odboru i mislim da je, da je u redu da to nismo sad spominjali ponovno na plenarnoj kako ne bismo morali produljivati ovaj proces. Europska unija je najvažniji Ekvadorov, trgovinski partner Ekvadora e, i Prekidanje ovih povlastica bi teško naštetilo ekonomiji Ekvadora. Međutim, na ovaj način možemo, možemo podržati e, trgovinu Europe i Ekvadora i osigurati da obje strane imaju koristi od budućeg ugovora. Po podržavam ovaj ugovor e, jer on uključuje reciprocitet. E, nadam se da će i europski trgovci imati iste e, povlastice kao i ekvadorski ekvadorske tvrtke. Nadam se, drago mi je da ćemo imati i dalje osnovna pravila i da imamo sigurnosne elemente za europske proizvođače. Mislim da je to dobro za obje strane i ponovno hvala komisiji i izvjestitelju na njihovom radu. Hvala lijepo lijepa, gospodine Martin. A sada gospodin Ramon Tremosa i Basel sa Alden. Hvala lijepa. Hvala vam na vašem radu i na dobroj suradnji. Ja pozdravljam današnju raspravu, a i onu koju ćemo sutra voditi ovom nakon pozitivnog e, glasovanja prošli tjedan važno je da ovo do kraja godine zaključimo. Odobrenje ovoga ugovora prije kraja godine je važno zato što mnoge ekonomske ugovore u Ekvadoru treba sada ispregovarati za sljedeću godinu. Dragi kolege, ja smatram da ugovori o slobodnoj trgovini više nego javni e, dug mogu e, pokrenuti e, rast. Mislim da je izvoz ono što će nam povratiti naš ekonomski rast. Podržavam komisiju koja želi otvoriti nova tržište, smanjivati, snižavati carine kako bi se olakšao ulazak europskih tvrtki na ta tržište. Liberali su glasali za amandmana izvjestitelja jer smatramo da su da bismo zbog njih mogli možda e, kasnije odgoditi po provedbu ovoga sporazuma. Ja vjerujem također da bismo trebali e, prema Ekvadoru pokazati, odnosno tražiti njega da će otvoriti svoje tržište europskim tvrtkama. I na kraju želim reći da trenutna situacija s Rusijom bi nas još više trebala potaknuti da tražimo nova potencijalna tržišta u Aziji i u Središnjoj i e, Latinskoj Americi. Hvala lijepa. Hvala vama. Sljedeći govornik je gospođa Ska Keller u ime zelenih na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa i Međutim, kada imamo ovakav izvještaj, ja zapravo nisam potpuno zadovoljna. Jer kao što je gospodin Šulc rekao ovdje, ovo zaista pokazuje da trgovina nije dobra, odnosno kako ne bi trebala utjecati na razvoj. Zato što e, imali smo uredbu koja, bi, koja je tjerala e, zemlje u razvoju koje su morale odabrati hoće li se riješiti svojeg preferencijalnog položaja ili potpisati e, trgovinski ugovor. To nije bilo u skladu sa njihovom razvojnom agendom i mislim da se i mnogi e, moji kolege s time slažu i mislim da je to vrsta ucjene i podcjenjivanja prava jednog društva na razvoj i to je upravo ono što se dogodilo i u Ekvadoru. Ekvador je bio prisiljen pridružiti se ovom ugovoru jer bi inače izgubio preferencijalni pristup tržištu. Budući da imamo novu povjerenicu, ja vas doista sada molim da ponovno razmislite o toj temi zato što mislim da mi možemo puno pomoći e, razvoju, ali trenutno E, to ne činimo i mislim da bismo trebali promijeniti takvu situaciju. Hvala. Hvala. A sada riječ ima gospodin Harigui Atondo. Hvala vam lijepa. Ja bih htio čestitati svima onima koji su sudjelovali u ovome, pogotovo gospodinu Šulcu. Mislim da su koristi i za Europu i za Ekvador, upravo nešto što će ova uredba donijeti. Europa vjerojatno trenutno donosi jako važnu ulogu i za sebe, zato što kao predsjednik Eurolata ja bih htio reći da svaki puta kada Latinska Amerika pogleda preko Atlantika prema Europi, tada sve češće vide trgovinu, vide politiku i naravno Evropska ima tu, e, Evropa i tu ima veliku odgovornost zato što mi također igramo veliku ulogu u smislu suradnje, u smislu pomoći za razvoj. Međutim, neke države ne gledaju prema Europi i ne traže od nas pomoć. Mislim da je to važno za Ekvador zato što nam to nudi mogućnost da povežemo Ekvador i Europu. Hvala lijepa. Ekvador će se vjerojatno pridružiti u ovome sporazume, međutim izgubit će pristup, e, e, povlašteni pristup e, tržištu Europe ako nešto ne učinimo. Ja pozdravljam ovaj prijedlog koji postavlja postavlja uvjet e, da, se do, da do toga ne dođe i mislim da ćemo na ovaj način u, doći do odgovarajućeg okvira za suradnju. Mislim da bi, htjela bih reći jednu stvar. Prije dvije godine ovaj parlament usvojio rezoluciju u kojoj je tražio države Andske zajednice, prije svega Kolumbiju i Peru, e, da se obvežu na zaštitu ljudskih prava i okoliša prije nego što se ratificiraju ti sporazumi e, i ako primijenimo iste standarde na Ekvador, poslat signal, važan signal da je ovo važno, da je to alat za naš zajednički razvoj, za poboljšanje ljudskih prava diljem svijeta i stoga podržavam Ekvador, Ekvador da također donese takav plan. Hvala. Hvala. Sad imamo još jednog govornika. Daniel Kaspari, minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Uvaženi kolegi i kolegice, ja sam vrlo zahvalan izvjestitelju zbog toga što je doprinio tome da sada možemo osigurati da će kvadrat moći zadržati svoje trgovinske povlastice i da će se vrlo brzo priključiti ovom sporazumu o slobodnoj trgovini. Mislim da bi to bio vrlo loš e, vic zapravo kada bi jedna zemlja koja želi s nama sklopiti sporazum o slobodnoj trgovini prije toga mora prvo biti kažnjena da joj prvo oduzmemo trgovinske povlastice da to zatim dovede do toga da imamo sve ove negativne posljedice na koju, koje je spomenula gospođa e, Keller. I zbog toga ja smatram da ne bismo trebali patronizirati građane te zemlje kada dovodimo takve sporazume, već bismo trebali priznati demokratsku vlast e, i dati njima određene mogućnosti. Ne bi trebali e, uvijek odlučivati u ime drugih, već bismo trebali prihvatiti da u jednoj demokraciji većina donosi odluku. Stoga vam zahvaljujem što ćemo ovome glasovati ovaj tjedan i što ćemo moći svima, svim građanima u Kolumbiji, Peru i Ekvadoru pružiti povlastice iz ovakve vrste sporazuma. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Kaspari. Gospođa Pavljenica Malmström, sad još jednom ima riječ. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Usvajanjem ove uredbe izvoz iz Ekvadora neće trpjeti sve dok sporazum ne stupi na snagu. To je također e, nužan prijelazni korak i šalje signal s jedne strane biznisu da želimo osigurati predvidljivost i stabilnost, ali šalje jedan jasan politički signal Ekvadoru i ekvadorskom narodu da je Europska unija odlučila uspostaviti bliske odnose i da želi da taj sporazum stupi na snagu što je prije. Također, Ekvador na taj način može diversificirati svoje gospodarstvo i e, truditi se dalje iskorijeniti siromaštvo u svojoj zemlji. Mi također e, napredujemo prema stupanju na snagu ovog sporazuma. Ja očekujem da će Portugal da, da, ćemo, da ćemo to imati uskoro u parlamentu. E, zahvaljujem još jedanput gospodinu Šulcu e, što je tako dobro i tako brzo obavio posao na ovom e, Ja sam sigurna da ćemo na ovaj način riješiti neke od vaših briga. Gospodin Keller bi htjela reći da dijelim vaše mišljenje, da to može biti dobar alat, alat e, da se pomogne u razvoju zemalja, u razvoju i da se na taj način e, uspostavi bliski odnos i u drugim područjima, ne samo u trgovini. To jest moj prioritet. Kao što znate, komisija vam je i danas predstavila E, svoju namjeru da, pri, da donese novu strategiju za trgovinu i to će također biti dio toga. To ćemo i interno s ministrima raspraviti, a i sa zastupnicima u parlamentu i nadamo se da ćemo do kraja sljedeće godine imati tu strategiju, ne kasnije. I na posljedku, gospođo predsjedavajuća, ja bih vam zaželjela svima sretan Božić vama i zastupnicima i zahvalila bih vam na dobroj suradnji. Radujem se suradnji i sljedeće godine. Hvala lijepo. Hvala povjerenice, međutim nismo još sasvim završili sa raspravom. Sada je riječ ponovno dajem izvjestitelju gospodinu Helmutu Šolcu. Drago predsjedavajuće kolege i povjerenice, hvala vam na ovoj raspravi. Ako ništa drugo, sada je postalo jasno da imamo e, jasnu volju za uspostavom odnosa između Ekvadora i Europskog parlamenta. Također bih htio naglasiti da vrijeme nije uvijek dostatno i zato bih htio naglasiti da e, ako želimo dobre e, odnose, moramo ih dobro osmisliti. U sljedećim mjesecima imat ćemo prilike kroz proces ratifikacije detaljno ispitati, prepitati ovaj sporazum pogotovo na, u, smislu učinka na zapošljavanje kvalitetu života e, ljudi na okoliš, međutim općenito i na stabilnost cijele regije. Stoga potičem povjerenicu da se prestane umješati u unutarnju političku situaciju zemlje e, u regiji koja je odabrala jednu socioekonomsku politiku koja bi konačno mogla otvoriti nove prilike za razvoj stanovništva i iskoristiti ovo kao alat za njihove zemlje. Kao izvjestitelj za ratifikaciju sporazuma ja ću vrlo pomnom pratiti hoće li komisija tražiti Ekvador pa čak i indirektno da mijenja svoje zakonodavstvo ili čak svoj ustav kako bi omogućio europskim tvrtkama bolji pristup tržištima, javnoj nabavi i tako dalje. Također bih htio eh, zastupati ideju da se donese jedan plan, kao što je već rečeno, koji navodi na koji način se potpisnici sporazuma trebaju, eh, žele osigurati da se ne kompromit garantira socijalni napredak i napredak zaštite okoliša u Ekvadoru što želimo da ostane jedan od glavnih ciljeva regije. Hvala. Hvala gospodine Šolc i također e, e, i vama gospođo povjerenice želim se najbolje za Božić i puno